Nastavljamo sad s glasovanjem. Kao prvo rezolucija veznih uz zakone o bogulstvu u Pakistanu imamo zajedničku, zajednički prijedlog rezolucije šest klubova zastupnika. Stavak broj jedan u dva dijela, prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani usvojeno. Drugi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani usvojeno. Rezolucija u cijelosti, tko je za, tko je protiv, Suzdržani? Usvaja se. Zatim prelazimo na rezoluciju koja se tiče slučaja optuženika za ratne zločine e, gospodina Šešelja. Zajednička rezolucija ima sedam kluba zastupnika. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim prelazimo na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 Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. Amandman broj četiri. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Pet Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Tri Poimenično glasovanje tog amandmana. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 1. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Uvodna izjava H iz, i izvorni tekst pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Rezolucija u cijelosti u ovako izmjenjenom obliku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Prelazimo sada na glasovanje u delegiranom odluci 8.10. Eh, što se tiče kašnjenja početka isplata u prijelaznom razdoblju. Mislim da je to svima jasno. Pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je gotovo. Angenomen. Usvaja se. Prelazimo sada o rezoluciji vezanu uz kohezijsku politiku za razdoblje 2014-2020. Zajednička rezolucija u ime sedam klubova zastupnika. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno.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 Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj dva. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman broj 10. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. Amandman broj 11 pomeničnim glasovanjem. Otvaram glasanje. Su li svi glasali? Završeno glasanje. Odbija se. Naznačeno mi je da imamo usmeni amandman što se tiče stavka 11. Gospodin Telička je autor. Mikrofon molim. Imam usmeni amandman koji želim uložiti u ime e, četiri politička kluba. Cijenim e, rad svojih kolega i također inicijativu gospodina Pipera. Međutim, želim skrenuti vašu pozornost na odlomak 11. Predlažemo da se prijedlog ne usvoji od strane komisije osim ako nije popraćeno pozitivnim mišljenjem i ne možemo naložiti komisiji jednu izjavu koja će neovisnom odboru za ocjenu učinka dati slobodu da procjeni što je pozitivno, što je negativno. Dakle, predlažem da se tekst ostavi ovakav kakav jest. Dakle, nakon Reuters view nastavljamo prijedlog, ne bi komisija smjela usvojiti osim ako nije popraćen odborom koji je usvojio i odbor za ocjenu učinka. Hvala. Hvala, imali primjedbi? Ne, to mi nije slučajno. ćemo glasati o tom zahtjevu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 13. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 15 pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Stavak 17. Izvani tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržanje usvaja se. Drugi dio pojmeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 1, meničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 16. amandman, meničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Stavak 20. Izvorni tekst pomeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbija se 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? To ćemo povjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 8, pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali, glasovanje je završeno. Odbija se. Zatim prelazimo na rezoluciju u cijelosti, pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo sada na rezoluciju veznih uz 25. obljetnicu Konvencije Ujednih naroda o pravima djeteta. Imamo predlog rezolucije u ime sedam klubova zastupnika. Amandman broj 2 poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se amandman broj 3 poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Stavak 10. Izvorni tekst u dva dijela prvi dio poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Drugi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 9, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman broj 10, pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 4, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman broj 5, pojmeničnim glasovanjem, provjerit ćemo. Provjerit ćemo amandman broj 4, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 5 pomeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 11 pomeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Stavak 19. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, sužani usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, sužani usvaja se. 21. stavak izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, sužani usvaja se. Drugi dio pojmeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stav 22. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se drugi dio poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 12. amandman tko je za? Tko je protiv?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 Uvodna izjava F u dva dijela. Prvi dio, izvorni tekst, tko za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se drugi dio pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 7. Pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Žao mi je. Mnogo je suzdržanih glasova. Ne mogu to provjeriti pa ćemo elektronički glasovati. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se.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 Još jednom, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 26. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 11. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman broj 4, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 8. amandman, poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 66. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 67. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Peti. 67. amandman. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. je amandman po imećim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 12. amandman pomeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 27. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? I to ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbijeno. 13. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 28. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 14. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 85. amandman pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 15. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. 29. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 59. amandman menšim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 60. amandman pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 61. Pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 62. amandman, pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 65. amandman, pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanjem Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. 17. amandman poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 81. pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. 82. amandman poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 83. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 69. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Stavak deseti izvorni tekst u dva dijela. Provjerit ćemo amandman 69. Otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Glasanje je završeno. Odbija se. Stavak 10. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 70. amandman tko je za? Tko je protiv? Još jednom, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 30. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 71. amandman tko za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 16. amandman poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. 18. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 68. amandman tko je za? Tko protiv? Suzdržani odbija se. 84. amandman pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. 33. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 13. stavak. Izvani tekst. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se stavak 14. u dva dijela prvi dio. Izvoni tekst tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 31. 31 amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbija se. Gospođo Gebhardt, izvolite. Mikrofon. E, Mikrofon, molim. Da, gospodine predsjedniče, ispričavam se. Ali na našim glasačkim popisima imamo jednu pogrešku. Mi smo htjeli ovdje pozitivno glasati, a ne negativno. Mi se naravno zalažemo za to da osobe s invaliditetom dobiju najbolje moguće uvjete. Hvala vam. Hvala lijepa, draga kolegice Gebhardt. 19. amandman, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Da, gospođo Gebhardt, evo, usvojeno je. Pomogli ste. 72. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 32. amandman pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. 73. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 74. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 75. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 7-6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 7-7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 7-8. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 7-9. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 20. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo 20. amandman, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. 63. amandman tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 64. tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 22. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. šest amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 34. amandman. Tko je za? Protiv? Molim vas jasnije. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 35. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 36. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 tko je za, protiv, suzdržani. To ćemo provjeriti, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 40. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 41. Tko za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 42. Tko za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 45. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 45 traži se provjera, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 46 tko za, protiv, suzdržani usvaja se. 47 tko je za, protiv, Suzdržani odbija se 4.8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usva se. 4.9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5.1. Tko je za? Protiv? To ćemo povjeriti, Otvaram glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 52. Tko je za? Tko je protiv? Služan odbija se. 53. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 54. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 55. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 56. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 57 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo 57. amandman otvorim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. vidio sam, usvojeno je. 58. amandman. Otvaram glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? E sada ne vidim. Tko je za? Još jednom. Tko je protiv? Suzdržani? Da, vjerojatno su, je većina slična, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Odbija se. 23. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. 24. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 25. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Povjerit ćemo. Amandman broj 25. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Evo, tu sam krivo vidio. Rezolucija u cijelosti po imeničnom glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Sada prelazimo na zadnju rezoluciju koja se tiče nesranjenosti djece u zemljemu razvoju. Stavak 10, amandman broj 1, tko za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Treći amandman, pojedinačno glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman broj četiri, Tko je za? Tko je protiv? O, ispričavam se, menšim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman broj dva, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 26. stavak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 Molim vas da pustite glasačke kartice u uređaju sve dok se ne zaključi glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Želim vas sve srdečno zamoliti da napustite dvoranu. Naime, oni koji žele otići, koji žele razgovarati. Oni koji su skloni saslušati obrazloženje glasovanja se trebaju brzo sjesti. Molim vas. kolege i kolegice, zapisnici eh, s jučerašnje sjednice i usvojeni tekstovi su dostupni. Imali primjer vi? Mm, Tome nije slučaj. Prelazimo sada na obrazloženje glasovanja.